podcrtati da ekstremistička stajališta nisu prihvatljiva u našem društvu. Hvala vam na uh, Hvala gospodine ministre, zahvaljujem svima na kvaliteti ove rasprave. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Usmeno pitanje vijeću i komisiji o navodnim e, transportima i protuzakonitom zatvaranju građana u europskim zemljama od strane CIE. E, prvi riječ ima gospodin Lopez Aguilar. Hvala gospođo predsjedavajuća postavili smo ovo usmeno pitanje nakon što je prošle godine usvojena rezolucija u Europskom parlamentu o e, protuzakonitim zatvaranjima i transportima koji su se dogodili na europskom teritoriju. Dakle, e, postavili smo pitanje jer želimo saznati što se dalje e, dogodilo po tom pitanju. Da li je komisija provela istragu, da li e, se to dogodilo u skladu sa europskim zakonodavstvom, da li je bilo povrede temeljnih ljudskih prava, da li komisija može garantirati da će u buduće biti demokratske kontrole nad e, djelovanjem tajnih službi i obavještajnih službi dakle e, također o pitanju masovnog špioniranja e, naravno moramo znati da li se poštiva pitanje institucionalne eh, suradnje i da li je vijeće svjesno toga što zemlje članice poduzimaju i da li su uspjeli razjasniti pitanje o ulozi koju su igrale Europske obavještajne i sigurnosne službe koje su surađivale sa CIOM, koje zemlje e, su u pitanju gdje je došlo do problema Litva koja e, je danas e, predsjedava Europskom unijom je Eh, optuženo u tom kontekstu, ali i još neke druge zemlje članice Italije i tako dalje. Moramo znati što se dogodilo i gdje se dogodilo, eh, koje se, eh, su se aktivnosti odvijale na europskom teritoriju i moramo biti sigurni da se to u budućnosti neće ponoviti. Moramo biti sigurni da niko ne ostane nekažnjen a to možemo postići samo ako imamo jasne informacije o tome tko je što učinio, što se točno dogodilo, kako se to ne bi ponovilo. E, postoji istraga, međutim čini se da ta istraga e, ne napreduje i zato smo uložili ovo usmeno pitanje. Dakle, želimo poslati jasnu poruku komisiji i vijeću da Europski parlament e, želi e, preuzeti svoju odgovornost za ove događaje, u ovim događajima. Gospodin Brok, hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća, gospodine ministre, gospođo povjerenice, činjenica je da je nakon 9. nakon 11. rujna E, da se mnogo toga dogodilo što ne odgovara našim normalnim uobičajenim pravilima suradnje i e, vladavine prava i moramo jasno reći da e, se to ne smije ponoviti ali također da se to što se dogodilo dogodilo po tim okolnostima dakle radilo se o borbi protiv terorista protiv terorizma. Dakle, moramo utvrditi da nisu Sjedinjene države naš neprijatelj. Ne smijemo dopustiti da nastane takav dojam. A također moramo jasno reći da se moramo pobrinuti da u okviru vladavine prava ta pitanja se također moraju razmotriti. To kažem zato da ne bi nastao krivi dojam Nadam se da će vijeće i komisija da će nam moći odgovoriti na ova pitanja. E, moram međutim reći da je u nekim stvarima to teško, a to je i u tekstu rezoluciji, u rezoluciji dolazi do izražaja, tu vrlo često e, se ponavljaju e, neke formulacije u konjunktivu E, nismo uvijek e, sigurni da je u svakom pojedinom slučaju sve moguće. Međutim, mene bi osobito zanimala rasprava koju ćemo sad imati i po pitanju e, špioniranja od strane NSA. Želim podupriti potpredsjednicu kod pri razjašnjavanju prava europskih građana E, odnosno njihove povrete od strane e, SAD-a. E, u području zaštite privatnosti i zaštite podataka moramo naći konstruktivna rješenja kako se takve stvari koje su se tamo dogodile ili navodno dogodile kako se ne bi ponovile. Moramo naći pravila E, koja neće ugroziti neophodnu suradnju između sigurnosnih i obavještajnih službi. Zato je neophodno da e, razjasnimo e, činjenice, dakle da se konačno razjasne povrede prava europskih građana. Sve je to od velike važnosti i moramo uspostaviti veze kako bi se kako bismo našli jača pravna rješenja za buduće vrijeme. E, iz već navedenih razloga ja ne mogu potpuno podržati e, ovakvu formulaciju rezolucije. E, Srdečno zahvaljujem unaprijed. Hvala lijepa kolega Brok, a sada u ime vijeća ministar Leškevićius. Gospođo <clears throat> povjerenice, cijenjeni zastupnici. Ja sam zahvalan što imam priliku odgovoriti na ova pitanja koja su uložili odbori za građanske slobode i vanjske poslove. Važno je naglasiti da postoji pravni okvir u kojem funkcioniraju naše institucije. Nacionalna sigurnost ostaje odgovornost zemalja članica. To znači da e, je rad obavještajnih službi e, zemalja članica izvan nadležnosti Europske unije i njezinih institucija. Istraga e, navodnog e, djelovanja cije je zato u nadležnosti zemalja članica. To je pitanje nacionalne sigurnosti i nacionalne e, tajne službe i obavještene službe ne mogu biti predmet istrage na EU razini. Iz tog razloga vijeće nije moglo Um, ništa poduzeti po pitanju rezolucije koju ste usvojili u rujnu 2012. Jednostavno nije moguće da uh, se vijeće time bavi jer je to jednostavno izvan njegove kompetencije. Iz istog tog razloga vijeće nije održalo saslušanje uh, na tu temu. Što se tiče pitanja međusobne pravne pomoći. Tu se radi o čistim bilateralnim pitanjima. E, nadalje, nije u nadležnosti vijeća predlagati mjere ili uplitati se u odnose između obavještajnih službi nadam se da ćete e, razumjeti da su to e, činjenice koje ograničavaju rad vijeća a to znači da vijeće nije moglo inicirati nikakve mjere niti e, slijediti prijedloge iz vaše rezolucije to ne znači da je vijeće bilo E, neaktivno i tiho naprotiv ono je u nekoliko prilika iznijelo svoje stajalište da se međunarodno pravo mora poštivati uključujući i poštivanje ljudskih prava e, i međunarodno pravo koje se tiče izbjeglica postojanje e, zatvora gdje su i protuzakonito držani, držane neke osobe je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Mi se možemo uspješno boriti protiv terorizma dugoročno gledano samo ako se budemo pridržavali naših bitnih vrijednosti. Svaka povreda temeljnih ljudskih vrijednosti i vladavine prava e, u sklopu borbe protiv terorizma e, mogla bi zapravo potaknuti pojedince da se okrenu terorizmu. Naravno, te okolnosti ne mogu opravdati ili biti isprika za teroristička e, nedjela pod nikakvim okolnostima. Europska unija je u stalnom dijalogu, dijalogu sa Sjedinjenim američkim državama i e, pritom se uvijek poziva na potrebu pridržavanja međunarodnog prava u borbi protiv terorizma. Taj dijalog, u tom dijalogu e, mi postavljamo i pitanja međutim također e, smo podvukli važnost poštivanja međunarodnog prava i ljudskih prava. Međutim e, valja jasno reći E, djelatnost obavještajnih službi nisu pokrivene ovim dijalogom. E, mi smo zapisnike s ovih sastanaka stavili na raspolaganje e, parlamentu zapravo samo sažetke jer zbog povjerljivog karaktera ne možemo staviti na raspolaganje potpune zapisnike sudionici se međutim mogu otvoreno izraziti o svojim stajalištima. Kad se radi o ovako osjetljivim pitanjima, diplomacija je korisnija nego javne izjave. Vijeće zato ne prihvaća da je povrijedilo načelo e, suradnje između institucija jer se zapravo e, jer je djelovalo u skladu sa poštojećim pravilima. E, gospođo potpredsjednice, cijenjeni zastupnici, svatko od nas djeluje u okviru pravnog okvira koji moramo poštivati. E, tamo gdje ne možemo učiniti napredak ili poduzeti, tamo gdje možemo učiniti napredak ili poduzeti mjere, mi smo spremni to učiniti, ali moramo se pridržavati ovoga što sam upravo naveo, dakle moramo poštivati najbolji način, da je najbolji način da postignemo ono što se želimo postići preko demokracije. To je e, diplomacije. To je najefikasniji način kako možemo postići ono što želimo u ovom pitanju. Hvala lijepa gospodine ministre. A sada riječ ima potpredsjednica Reding. Gospođo predsjedavajuća, E, e, radi se o povredi nekoliko temeljnih ljudskih prava radilo se o protuzakonitom uhićavanju e, držanju u zatvoru vrlo često mučenju i drugim takvim postupcima E, u sklopu borba, a mi smo vrlo često naglašavali da borba protiv terorizma ne opravdava takvu praksu. E, to je sada potvrđeno i od strane predsjedništva vijeća. Međutim, predsjedništvo vijeća je podvuklo još jednu činjenicu, a to su pitanja nacionalne sigurnosti, su van nadležnosti Europske unije ugovori nam ne daju, e, ne daju e, komisiji kompetenciju da provodi istrage u ovim stvarima i zato je komisija uvijek naglašavala da je na zemljama članicama da provedu neovisnu i objektivnu istragu kako bi se ustanovila istina to je obaveza koja proistječe iz Europske konvencije o ljudskim pravima kako bi se ustanovila odgovornost i kako bi se omogućilo e, žrtvama da zatraže i dobiju odštetu za pretrpljenu štetu. E, što se tiče novog kršenja e, ljudskih prava pri čemu su opet zemlje članice izgleda surađivale sa nekim organizacijama Sjedinjenih država dopustite da iznesem činjenice u vrijeme kada e, se taj e, program CIE e, provodio između 2001. i 2003. Nije, nisu postojale E, postojala pravila koja je trebalo primjenjivati između Europske unije i SAD-a tek u listopadu 2009. vijeće je usvojilo zaključak e, o zaključke o izručivanju i međusobnoj pravnoj pomoći. Oba ta sporazuma ušla e, došla su na snagu 1.7.2010. Prema tim sporazumima e, e, razjašnjen je pravni okvir pravosudne suradnje između SAD-a i Europske unije, dakle od tog trenutka nadalje. Htjela bih ponovo e, naglasiti razliku između dvije neophodnosti. Prvo, obaveza da se otkrije istina. To je E, isključiva odgovornost zemalja članica. Komisija ne može koordinirati niti čak niti potpomagati te nacionalne istrage na ovom području jer nema e, nadležnost, na primjer, zakasivati sastanke, niti E, bilo što drugo u tom području. Za to su nadležne nacionalne vlasti. Vijeće je danas prisutno na ovoj raspravi i već je jasno izrazilo što je e, odgovornost vijeća u ovoj stvari. Drugi element, e, a to je izbjegavanje ponavljanja ovakvih događaja. Europska unija i zemlje članice moraju se uvijek pridržavati standarda koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Jedna od temeljnih, od e, ključnih izmjena je upravo stupanje na snagu sporazuma o izručivanju i pravosudnoj suradnji e, i ti sporazumi su ključni kanali za suradnju između e, naših e, zemalja i komisija se mora pobrinuti da ti instrumenti kao i sva druga relevantna, e, relevantno zakonodavstvo da se primjenjuju na način potpuno kompatibilan sa poveljom o ljudskim pravima. Na tom e, osnovu povjerenica Malstrup i ja postale smo 5. ožujka 2013. pismo ministrima unutarnjih poslova i ministrima pravosuđa svih zemalja članica u kojem smo naglasile važnost upotrebe svih relevantnih instrumenata u borbi protiv terorizma i podsjetile da se ti instrumenti moraju primjenjivati na način koji je potpuno kompatibilan sa poveljom o ljudskim pravima. Samo šest zemalja članica je do sada odgovorilo na to naše pismo. Europska e, službe Europske komisije su podsjetile druge e, zemlje članice na to pismo u srpnju i mi ćemo i dalje nastaviti tražiti od zemalja članica da odgovore na to pismo i nemamo namjeru zanemariti to u budućnosti jer je to veliki izazov u našoj daljnjoj suradnji e, i u suradnji pravosudnih e, sustava Europske unije i e, Sjedinjenih država. Hvala lijepa gospođo povjerenice, a sada će se obratiti u ime klubova zastupnika kao prvi gospodin koejon dvije minute u ime EPP-a. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, dragi kolege, zbog e, e, cilj ne opravdava sredstva. Mi e, osuđujemo ovakve upotrebu ovakvih metoda u borbi protiv terorizma, kidnapiranja, protuzakonita zatvaranja, mučenja i tražimo istragu i angažman zemalja članica. E, odlučili smo e, tražiti da se e, tražiti te istrage i vidjeti što se dalje dogodilo nakon usvajanja rezolucije u Europskom parlamentu prošle godine jako je tužno da se nastavlja sa tim zastojem i da nema e, istraga koje smo tražili da nema e, jasnoće u pogledu ovih događaja i povreda ljudskih prava koja su se dogodila u okviru tog ciljnog programa. Gospođo Reding, ja se nadam da se ovakve stvari neće ponoviti u budućnosti, ali vjerujem da se istrage zemalja članica moraju temeljiti na e, čvrstim e, dokazima i uspoštivanje pravnih okvira i zakona važno je da pogledamo koje su zemlje članice odgovorne i da vijeće ne laže parlamentu kao što je to činilo u prošlosti. E, mi smo posvećeni e, odlučni u primjeni vrijednosti Europske unije i zaštiti temeljnih ljudskih prava mi ćemo glasati protiv onog dijela rezolucije, jednog dijela rezolucije s kojim se ne slažemo. E, dopustite da čestitam Renflotre e, na, dijelu, na e, poslu koju je obavila u odboru Libe. A sada u ime socijalista, gospođa Fajon na tri minute. Hvala lijepa prije otprilike godinu dana usvojili smo rezoluciju i tražili smo odgovore na e, pitanja koja se tiču e, protuzakonitog zatvaranja u okviru cinog programa. Istinu međutim još uvijek ne znamo. Ni jedna zemlja, ni Europska komisija, ni vijeće nisu e, E, odgovorile na zahtjeve Europskog parlamenta. Niko nije preuzeo odgovornost za ove sramotne i e, najgore povrede ljudskih prava od drugog svjetskog rata na ovamo. E, vlade izbjegavaju suradnje, nema neovisnih istraga, ali pojavljuju se nove činjenice. Mi upozoravamo već neko vrijeme da Europa ne smije pometati vlastite greške ispod pod tepih ponovo smo e, svjedoci tragedije pred e, Lampeduzom gdje je gotovo 300 ljudi izgubilo živote. Europa bi trebala biti primjer zaštite ljudskih prava. Mi Evropljani vrlo često želimo e, naglašavati da smo najnapredniji dio svijeta, međutim zbog ovakvih stvari mi gubimo vjerodostojnost i pred našim vlastitim građanima. Kako možemo tražiti od drugih E, da poštive ljudska prava ako se ovakve stvari događaju kod nas koliko još ljudi mora umrijeti prije nego što europa preuzme odgovornost danas opet razgovaramo o istim stvarima o miješanju u suverenitet država o povredama sloboda i prava e, moramo spomenuti e, nezakonito zatvaranje mučenja E, nestanke osoba nove činjenice se stalno ponavljaju i pojavljuju i te činjenice potvrđuju da su vlade europskih država surađivale sa SAD-om i CIOM na ovim tajnim programima i zato želim pozvati Litvu da ovu, ovu temu uključi u raspravu o europskoj e, odgovornosti E, na, e, da to stavi na dnevni red e, od nadležnih ministara. Mi smo razočarani što još nismo dobili odgovor na pitanje o ovim programima. Ne bismo smjeli dopustiti da se ovakvi događaji ponove. Nažalost, svjedoci smo E, novih skandala kao što je prisluška e, špioniranje e, telefonskih i drugih komunikacija, ali još nismo dobili odgovor na našu rezoluciju od prije godinu dana. Zato očekujem, dragi kolege i gospođo povjerenice, da ćemo sutra podržati rezoluciju jer mi jesmo odgovorni i moramo e, privući pozornost na ove povrede ljudskih prava. E, da li ste spremni preuzeti pitanje? Gospodine Lisek, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, gospođo Fajon, ja vas jako cijenim, ali Pitam se da li ste pročitali naslov današnje rasprave navodni transporti i navodno e, protuzakonito zatvaranje. Nijedna istraga u nijednoj zemlji članici još nije dovršena. Istrage su još uvijek u tijeku. Zar, gospođo Fajon, ne bi bilo primjerenije e, govoriti o navodnim transportima i sumnji na e, protuzakonito zatvaranje, a ne govoriti o tome kao o dokazanim činjenicama. Hvala, cijenjeni kolega. Ja e, vam mogu odgovoriti na ovo pitanje. Slažem se s vama da je naslov, da u naslovu stoje riječi navodno međutim ostaje činjenica da se svakodnevno i svakog mjeseca u medijima čitamo o tome i saznajemo nove činjenice o e, takvim praksama i nijedna institucija i nijedna vlada u Europi nije odgovorila na naše pozive od prije godinu dana. Mnoge su istrage zaustavljene, mnoge e, istrage nisu provedene uključujući i Litvu. Dakle ja vjerujem da nitko nije otkrio punu istinu i mislim da je naša odgovornost e, privući pozornost na te povrede e, koje se ponavljaju. Gospođo Latford, hvala. Ova revolucija ponavlja našu kritiku koja već traje deset godina u odnosu na ciju i na protupravna izručenja, zatvaranja i mučenja, ali isto tako i sudioništvo, sučešnjstvo evropskih zemalja u ovom programu. Ja sam prije deset mjeseci organizirala prvu raspravu e, o Guantanamu u Europskom parlamentu. I Naglašavam da su Sjedinjene države i njihovi saveznici krenuli pogrešnim putem u ovoj rezoluciji traži se isto tako i odgovornost na nacionalnoj razini, uključujući Veliku Britaniju, moju zemlju, a e, evropske institucije, vijeće i komisija, oni moraju pomoći nacionalnim vlastima da prevedu ove istrage. Ali, ako nije naša nadležnost postupati po ovim predmetima, čemu onda sve deklaracije, čemu povelje, e, zašto izjave da moramo poštivati humanitarna prava i pravo rata, kad jednostavno ne želite povesti istragu na temelju ogromnog broja dokaza da su se upravo ovi zakoni prekršili, dakle naši vlastiti međunarodni zakoni. Međunarodni pravni okvir, činjenica jest da SAD pokušava subvertirati, podrivati ovu dugu međunarodnu pravnu normu svojim ratom protiv terorista i oni još uvijek sebi uzimaju pravo da definiraju rat kako oni hoće. Abu Anas je otet sa ulica Libije i oni upravo slično takvo opravdanje izliku koriste i za protupravna izručenja i prevoze osumnjičenih u Guantanamo koji nikada nisu pravno optuženi. Kao potpredsjednica izaslanstva ovog parlamenta u Sjedinjenim državama, ja doista želim najbolje Sjedinjenim državama. Zastupnici isto to pokušavaju učiniti, ali to nije slučaj s komisijom i vijećem. Hvala. A sada gospođa Flotre na dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Prije godinu dana usvojili smo izvješće koji je bio posljedica jednog dugog i dosljednog rada posla koji je vodio gospodin Kuelje u okviru svog istražnog povjerenstva. Izvješće je dakle usvojeno velikom većinom prije godinu dana i ja želim da imamo isti konsenzus za pravdu i istinu i sutra kada budemo glasovali o ovoj rezoluciji. Već godinu dana ovom rezolucijom želi se skrenuti pažnja na stvari koje su se dogodili u, dogodile u međuvremenu. Naš poljski kolega, želim ga podsjetiti, mi već godinu dana imamo odluku Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Makedoniju prošle godine je Finska također pokrenula jednu istragu u studenom prošle godine. Imamo zatim osude u Italiji e, e, u odnosu na italijanske dužnosnike, pripadnike cije. Dakle, to su zatvoreni predmeti, e, pravomoćni predmeti Žrtve su se javile na sudovima u Litvi u rujnu prošle godine, u Poljskoj, u lipnju prošle godine imali smo jednu žrtvu koja je svoj slučaj iznijela pred sudom. Dakle, svakog dana, svakog mjeseca pristižu nove obavijesti, nove informacije i države članice konačno moraju izvaditi glavu iz pjeska i prestati se nadati da će ovo sve proći, da će ovo sve pokriti pjesak vremena, jer Puno se toga događa, uključujući i pred sudom za ljudska prava. Gospodine, vi ste e, Litvanac, vaša zemlja je uvijek govorila da će otvoriti istragu ako se iznađu novi dokazi i ti novi dokazi postoje. Ja na vas apeliram, vi morate podnijeti tu odgovornost. Vi imate odgovornost da stvorite jedan europski okvir kojim će se pružiti pomoć nacionalnim vlastima koji moraju jamčiti svojim građanima da će se politika koju oni vode u ime svojih građana njihovih sloboda doista i provoditi. Hvala. Hvala. Gospodin Kirkov, minuta i pol. Evropski konzervativci i reformisti. Predsjedniče povjerenice. Naravno, ove optužbe se ne smiju ignorirati. Moraju se analizirati i po njima postupati ozbiljno. Mučenje, nehumano postupanje nije nešto na čemu možemo graditi slobodno društvo. I protiv moje zemlje su upućene ove tvrdnje i ovi navodi. Moja zemlja koja je poznata po vladavini prava i pravičnosti. Ja pozdravljam mogućnost istrage kako bi se skinula ljaga sa naših nadležnih vlasti. Svatko ima pravo da mu se sudi po zakonu i mora se provesti nepristrana istraga. Međutim, ja ne vjerujem da je na parlamentu da iznosi zahtjeve u tom pogledu i kaže kako se ove istrage trebaju voditi. E, vrlo često se navodi tretiraju kao činjenice, a preporuke kao osude. Mi moramo očuvati kredibilitet ove institucije. Ovaj parlament želi da Evropska unija igra veću ulogu kontrole demokracije. Ali ja se pitam zašto, kako će ona na razuman, kredibilan način tu ulogu odigrati? Ja ne znam, a ne znaju ni drugi koji govore o objektivnosti i kojima je doista stalo do pravičnosti sustava. Hvala. U ime Evropske ujedinjene ljevice, gospođa Veržija. Hvala gospodine predsjedniče. Prije godinu dana smo usvojili jedan tekst o aktivnostima CIE na stranom teritoriju. Govorili smo o odgovornosti u odnosu na ovaj zlokobni program i iznijeli vrlo konkretne preporuke. Godinu dana poslije imamo jedno izvješće, izvješće od strane Vijeća Europske E, unije i izvješće Flotr, na kojem zahvaljujem. No gdje smo? Većina preporuka nije slijedđena, čak i sudske istrage stoje, usprkos novim informacijama, novim činjenicama koje su došle na svjetlo dana. Ova inercija je skandalozna. Neki ovdje se čak žele vratiti unatrag i generalizirati. Ne svačam zašto. Sutra ćemo glasovati o rezoluciji i meni se čini da će ona biti ista kao 2012. godine. Svi bi konačno trebali preuzeti svoju odgovornost, a žrtve bi konačno trebale dobiti odštetu. Kršenja ljudskih prava su nešto što se nikad ne može tolerirati. Gospodine ministre, molim vas, mi u većini u ovom domu smatramo da poštivanje građana, poštivanje prava građana se tiču svih nas. Molim vas, dakle, prestanite se kriti iza vlastitih nadležnosti i odbijati odgovoriti na pitanje. Borba protiv terorizma ne smije nikada ići na uštrb ljudskih sloboda. Postoji potreba za istinom Ukoliko je bilo nekih devijacija, one moraju biti sankcionirane kako se ne bi ponovile. I deset godina nakon događa krajnje je vrijeme da se to učini. Hvala. Gospodin Baton na jednu minutu. Hvala. Ako je došlo do ilegalnog transporta u Europi od strane Cije, to je svakako pogrešno. Svaki osimnjičenik ima pravo da mu se sudi po zakonu. Međutim, ovo usmeno pitanje ne radi se o tome. Radi se o tome da se od komisije ovdje traže dodatne mjere kako bi samo pod svoju kontrolu stavila ono što pripada nacionalnim vlastima. Evo, imamo ovdje jedan dokument Europska sigurnosna strategija koja je dio programa iz Štokholma. Ovo je samo jedan korak na putu stvaranje Sjedinjenih europskih država. I vanjskom politikom se pokušava ugroziti nadležnost zemalja članica. Europska unija nema ovlasti i mi se moramo pobrinuti da te ovlasti nikada ne dobije. Hvala. Gospodin Papa Nikolao, na dvije minute. Hvala. Vratimo se malo unatrag. Prije pet godina, kada smo počeli o ovome govoriti, neki od nas su tek izabrani i razmatralo se jedno izvješće u kojem su se obrađivale informacije koje su bile dostupne u to doba i tvrdnje, navodi koji su izneseni u to doba. Međutim, neke od tih tvrdnji pokazale su se neutemeljenim ili politički motiviranim. Evo, nekoliko godina kasnije konačno je vrijeme da se stvari jasno kažu, nama je svima stalo do zaštite i obrane ljudskih prava u svakom pojedinom slučaju i protiv protiv smo nezakonitog postupanja, protiv kršenja Europske konvencije o temeljnim pravima i svaki takav slučaj zaslužuje našu osudu, to je jasno. Prvi put kad sam ja saznao za ovo u ovom parlamentu glasao sam za glasao sam za izvješće flotre međutim godinu dana poslije nemamo puno novih informacija imamo samo rezoluciju o kojoj će se sutra glasovati i e, tu su opet tvrdnje, opet navode, imenuju se neke države članica da se tom ne podastiru dokazi. Moramo biti oprezni, moramo imati na umu javno mijenje, e, društvene mreže, moramo na vrlo odgovoran način istraživati tvrdnje i vidjeti što se točno događa u državama članicama. Ponavljam, mi smo za puno poštivanje i zaštitu ljudskih prava, ali E, ja sam rezerviran u pogledu ove rezolucije o kojoj ćemo glasovati sutra i mislim da nije u redu da se ovako prozivaju neke države članice. Hvala. A sada gospođa Gomeš na dvije minute. Hvala Ellen Flotre na poslu koji je odradila i sastavila ovu rezoluciju. svi zainteresirani, meni se čini, samo nastavljaju ne primjenjivati preporuke koje smo mi iznijeli u odnosu na slučajeve otmica, protuzakonitog zatočenja i mučenja od strane SAD-a. U Portugalu od rujna 2001. godine do kolovoza 2006. godine bilo je 700 ilegalnih preljetanja zračnog prostora. Međutim, na sva pitanja još uvijek nismo dobili nikakav odgovor. Ovakva kršenja moraju za posljedicu imati odgovor i pozivanje na odgovornost. Jer ovako nešto će samo ohrabrivati ljude da nastave s kršenjem ljudskih prava. Zatim, program zatvaranja u Sjedinjenim državama. I imate pokušaj napada na Belgakom u Velikoj Britaniji sa kriminalnim metodama ne možemo se boriti protiv kriminala. Ljudska prava se krše, krše se isto tako i pravo na privatnost. Oni koji su odgovorni moraju odgovarati, moraju biti kažnjeni individualno i kolektivno ako se utvrdi njihova krivica. Mene čude komentari vijeća. Ovo doista posjeća na Orvelovu 1984. Propust Europe da učini nešto ovdje, e, propust nacionalnih parlamenta da pokrenu istrage je nešto što moramo ozbiljno razmotriti. Ako ovako nastavimo, samo ćemo oslabiti našu demokraciju i nećemo jamčiti sigurnost naših građana. E, nemojte zaboraviti na potrebu za reagiranjem. Hvala. Gospodin Lisek bi vam htio postaviti pitanje. Čete li prihvatiti pitanje? Da, izvolite, gospodin Lisek. Zahvaljujem. Ja cijenim vaš rad, ali u vašem obraćanju ste koristili pojam suradnje između Europske tajne agencije i NSA i rekli ste da je ona kaznane prirode i ja zapravo imam osjećaj da se tu radi o suradnji koja se temelji na bilateralnom sporazumu. Što je to E, krivično u tome. Ono što je kriminalno zapravo u tome je prisvajanje e, informacija i kršenje e, prava na privatnost europskih građana. Sve ono što se protivi zakonu, a što obuhvaća E, preširoko tumačenje postojećih e, ugovora predstavlja kršenje temeljnih prava građana i to nije pravi način postupanja niti pravi način borbe protiv terorizma već to ide na ruku teroristima također to dovodi do sumnje naših građana zahvaljujem Gospodin Piotrovski, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. U današnjem usmanom pitanju kao i u rezoluciji o navodnom prevozu i pritvaranju zatvorenika u europskim zemljama se traži očuvanje ljudskih prava. Tajne službe ne bi trebale imati nadležnost pritvaranja ljudi. Vijeće također nema nikakvu nadležnost po ovom pitanju. Niti mi koji smo ovdje u parlamentu, mi se svi zalažemo za poštivanje ljudskih prava. ECR er predlaže vrlo e, kratku rezoluciju u kojoj stoji da se sredstva koja se mogu koristiti kako bi se jamčila ljudska prava, da se radi o sredstvima koja mi možemo poduprijeti, ali kada govorimo o operativnim sredstvima agencija, onda si postavljam pitanje da li ćemo zapravo svaki put prihvatati neodgovorena pitanja i samo usvajati rezolucije bez da o tome ne razmislimo. Gospodin Protašević, hvala. Zahvaljujem. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, bez ikakve sumnje svako kršenja zakona i svaki takav slučaj se mora razjasniti. To se primjenjuje na sve koji sudjeluju u ovim akcijama i u Europi i preko Atlantskog oceana. Postoje određena otvorena pitanja na obje strane. I smatram da jedini dokazi koji se mogu pronaći su dokazi koji e, su neuvjerljivi. Ja sam siguran da je to ono što će se primijeniti i na te navodne pritvore u Poljskoj. Poljsku ste spomenuli u rezoluciji, to je jedna od e, pomenutih zemalja, želim samo naglasiti e, nedostatak neovisne istrage u Poljskoj i potpuno sam uvjeren da u Poljskoj postoji dobra volja da se svaki slučaj razmotri. Ne radi se o jednostavnim stvarima, to nam je svima jasno. Postoji dosta slučajeva koji koji su sasvim druge prirode. Svaki slučaj procjene pravosudnog sustava država članica koji se pominje u tekstu rezolucije je upitan. Predstavnik e, vijeća je ispravno rekao da je to zapravo u nadležnosti država članica. Sada, ako mi se ne pozivamo na pravosuđe, na sudove ili urede tužitelja, bojim se da nećemo biti u mogućnosti poduprijeti ovu rezoluciju. Hvala lijepa. Hvala. Imate Imate plavu karticu. Možete li odgovoriti na to? Da, želim postaviti pitanje kolegi. Mislite li da zapravo tu ne postoji određeni broj standarda međunarodnih kada se govori o nezavisnim anketama, a u stavku šestom gdje stoji da Poljska mora nastaviti ankete na transparentan način i da mora surađivati sa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 Libe, mi smo zapravo imali priliku detaljno razmotriti situaciju u raznim zemljama. Što se tiče Poljske, čak i nezavisni e, promatrači moraju priznati da se radi o državi članici koja je zaista pokazala volju i želju da se svi slučajevi razjasna i da se pronađu svi elementi za svaki pojedini slučaj. To je rečeno i u uredu tužitelja. Neki predstavnici nevladinih e, organizacija su postavljali pitanja nedostatka transparentnosti, ali mi ovdje govorimo o tajnim pitanjima i to moramo imati na umu. Tu se radi zapravo o osjetljivim stvarima. Hvala. Sada predajem riječ e, gospodinu Vlasaku. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Kada govorimo o ljudskim pravima, govorimo o osnovnim načelima na kojima se temelji europsko društvo. Ja sam političar koji se vrlo dobro sjeća totalističkog komunističkog režima i znam što znači e, kršenje ljudskih prava. Kada govorimo o sigurnosti, tu također govorimo o osnovnom temeljnom pravu. E, napadi u Njujorku, na Bali, u Madridu, teroristički napadi u Londonu. To su samo primjeri e, situacija u kojima su kršena osnovna ljudska prava. Ukoliko netko krši ta prava, jasno je da ne može biti iznenađen da prema njemu se ne ponašamo e, ljubazno. Bez istrage niti jedan od tih kriminalaca ne bi bio uhvaćen. Zbog toga mi je jasna zabrinutost nekih e, kolega koji e, se koji napadaju američke kolege i koji traže da naš odbor nešto učini po tom pitanju. Što se tiče gospodina Snowdena koji je optužen za kršenje e, prava zaštite informacija, mi smatramo da bi on trebao biti kandidat za Saharovu nagradu. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Poštivanje temeljnih prava, ljudskih prava je naravno jedna od ključnih elemenata politike Europske unije. I zbog toga je potpuno jasno da trebamo učiniti sve što je god moguće da se ta prava poštuju, a moramo se aktivirati i tamo gdje se ta prava krše. Prema tome, trebamo se danas pitati šta je zapravo dodana vrijednost rezolucija o kojoj ćemo sutra glasati. Već smo glasovali o tom stvari 2012. kada je bila riječ o inicijativnom izvještaju naše kolegice gospođe Flotor. On je bio potpuno izbalansiran, stručno poduprt i stručno argumentiran, ali sad mislim što se s tim dogodilo. Trebamo pitati vijeće što se dogodilo i kako ćemo mi dalje baratati s tim. I dobro je prisjetiti se toga i tog izvještaja, međutim po mom mišljenju nije dobro i nije pravilno da se nanovo bavimo istim sadržajima ako zapravo ponavljamo samo isto ono što smo prošle godine već učinili. To znači da je ovo bavljenje nečim samo da bismo se nečim bavili. I zato se pitam zašto je ta točka na dnevnom redu, a umjesto da postavimo to pitanje vijeću i komisiji. Osim toga, ta rezolucija nadilazi granice onog što smo 2012. već zaključili i u tom i zahtjevi u tom tekstu mislim da definitivno nadilaze i s jedne strane nadležnost, a s druge strane mogućnost koju mi kao Europska unija uopće imamo. Mislim da se toga moramo pridržavati, moramo na to paziti i mislim da bi bilo potrebno osloniti se na, na činjenice i na adekvatna rješenja koja mogu iz toga proizići. Hvala na pozornosti. Hvala. Sada gospodin Šogor ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Mm, mi smo u ovom poslu treba istaknuti da smo u interesu svoje sigurnosti vrlo dobro usklađeno provodili sve akcije i naše djelatnosti. Mislim da nitko ne sumnja u to da u borbi protiv terorizma suradnja tajnih službi, suradnja e, da je potrebna je suradnja tajnih službi i suradnja prijateljskih država ali ono što vidimo je da su na teritoriju europskih država provođene prakse koje su bile u izravnoj u izravnom sukobu sa politikom poštivanja ljudskih prava koje smo mi desetljećima gradili i na koje smo vrlo ponosni. Već sam kazao, ako mi sami ne shvaćamo ozbiljno svoja vlastita pravila, onda ne možemo ni druge, od ne drugih očekivati da će ta pravila poštivati i ozbiljno shvaćati. Ovo sve skupa ima jednu simboličnu vrijednost. Mi ne možemo dopustiti da se u Europskoj uniji bez ikakvih posljedica ne pridržavaju međunarodnih konvencija, a da državne e, institucije znaju za to. Prema tome, mi možemo samo postaviti zahtjev da želimo jasnu sliku za europske građane u čitavom tom skandalu. Hvala lijepo, gospodine Šobor. Plava kartica, možete li vi odgovoriti na ovo? Danke, hvala lijepa. Naravno, ja se sto posto slažem sa svojim kolegom Šogorom, a ipak bih ga pitao jesmo li mi usuglašeni u tome da, istraga te priče zatvora cije i drugih kršenja prava da je to istraga koja zapravo podlježe nacionalnim vladama one trebaju glavnu ulogu pri pritom igrati ja se slažem sa kolegom šogorom da naša zemlja i naša vlada e, ima i treba igrati veliku ulogu u cijeloj priči o snowdenu odnosno i u svim ovim aferama sa cijom. Hvala lijepo. Hvala. Očito je da se s time slažem, s onim što ste vi kazali. Mislim da je to zadaća zemalja članica da istraže slučaj po slučaj. Ne želim sada ovdje zemlje na koje sam mislio, koje su involvirane direktno ili pogođene ako hoćete da tako kažem navoditi ali te svi znaju, svi znaju one znaju a što se gospodina Snowdena tiče i zatvora cije to je nadležnost zemalja članica Evropska unija treba i može pomoći Evropskoj uniji ako ne mogu sami s tim izaći na kraj Rumunjska je također pogođena involvirana ja dolazim iz Rumunjska i ne mogu dalje komentirati mađarsko pitanje hvala lijepa gospodin Valensa ima riječ jednu i pol minutu panie przewodniczący! dame i gospodo gospodine predsjedavajući nacrt rezolucije sadrži neke elemente koji su meni neprihvatljivi navodi o manjku transparentnosti u Poljskoj su jedni od njih. Moram vas podsjetiti, dame i gospodo, da su akcije od strane tajnih e, agencija u nadležnosti država članica. Također želim naglasiti da se u Poljskoj trenutačno provode nezavisne istrage od strane pravosudnih tijela. A što se tiče političkog e, pritiska, on je u ovom kontekstu neprihvatljiv. Jasno je da moramo raditi na napretku ovih istraga i ishod e, istraga će također ovisiti od e, napora koje uložimo, no radi se o vrlo složenim slučajevima i dosta dokumenata još uvijek se nalazi u Sjedinjenim američkim državama i radi se o povjerljivim dokumentima. Također moramo naglasiti da je u pitanju sigurnost naših građana te da joj moramo pridati veliku važnost. Terorizam je ugrožava naše zajedničke vrijednosti. Nevini europski građani postaju ciljevima raznoraznih terorističkih skupina koje koriste razna sredstva. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo obranili naše građane. Naravno, moramo djelovati u granicama postojećih e, zakona i moramo zajamčiti da poštujemo i ljudska prava. Zahvaljujem e, gospodin Lisek. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, gospodo ministri, dame i gospodo. U potpunosti se slažem sa gospođom Gomeš da bismo se trebali boriti protiv onih koji krše ljudska prava. Također, ne smijemo se slagati s metodama koje se koriste protiv pritvorenika i zatvorenika. No, međutim, postoje neke stvari s kojima se ne slažemo. U tisku možemo pronaći naslove o tome kako su E, uhićeni teroristi te da to ne može biti dovoljan razlog e, da Europski parlament usvoji ovakvu rezoluciju o kojoj razgovaramo danas. To je spomenuto u nekoliko navrata posljednjih par mjeseci pitanje, sada se postavlja pitanje istraga u Poljskoj koje su u tijeku i mogu se samo pridružiti onom što su već prethodno rekle moje kolege iz Poljske. To je sada u rukama ureda tužitelja i vrše se istrage na najvišoj razini. One će uskoro biti i okončane. Moj stav je taj da bi europske institucije ipak trebale pustiti lokalne vlasti da obavljaju svoje poslove po načelu subsidijarnosti. Iako mi dozvolite, rekao bih još nešto. Ovdje se govori o navodnim događajima. E, ja sam u to vrijeme napustio vladu koja je vladala, dakle, u Poljskoj, radilo se o ljevici, a oni i dalje poriču postojanje ovih zatvorenika. Hvala. A sada dolazimo do postupka Catch the Eye. Gospodin Marfi. Zahvaljujem. U nedavnom izvješću otvorenog društva potvrđuje se ono što su Irci odavno tvrdili da je Irska jedna od 54 zemlje koje su olakšale djelovanje cije e, na taj način što su davali izvješća o e, letovima i naša vlada je rekla da su e, vojne inspekcije bespotrebne te da američka administracija neće prevoziti zatvorenike kroz naš teritorij, ali je sigurno da je irska vlada ipak znala da su e, ti zatvorenici letjeli kroz naš zračni prostor i kako bismo održali dobre odnose sa Sjedinim američkim državama nisu ništa učinili, samo su pokrili sve te slučajeve e, mučenja i kidnappinga. Mislimo da se moraju e, završiti takve radnje također letovi kojima se e, ti zatvorenici voze moraju se zabraniti zahvaljujem Hvala lijepo. Mislim da nemamo više javljanja za riječ. Prema tome sada bih e, zamolio da u ime vijeća ministar Leškević preuzme riječ. Predsjedniče, potpredsjednice komisije, uvaženi zastupnici, dopustite da ponovno izjavim da vijeće u potpunosti dijeli stav prema kojem poštovanje ljudskih prava i međunarodnog zakona u borbi protiv terorizma jesu temelj. Veliki broj večerašnjih govornika su pozvali vijeće da provodi istrage sudjelovanja država članica u programu prevoza i nezakonitog zatočenja zatvorenika od strane Cije. Vijeće se sastoji od predstavnika vlada 28 država članica. Čak i kad bi postojao pravni temelj da to napravi, vijeće nikad ne bi imalo političku potporu svih 28 država članica da izda izjavu o takvom radu, kamoli da pokrene samu istragu. Ja uviđam da je to možda izvor frustracije zastupnicima ovog doma, da čuju uopće tako nešto, ali ipak mi radimo u okviru određenih pravila koja moraju biti poštovana. Postoje navodi o neprihvatljivosti. Postoje navodi o sudjelovanju nekih država, ali to je nešto čim se moraju prvenstveno baviti nacionalni parlamenti, vlasti, zakonodavna tijela i postoje putevi unutar država članica da se e, zahtjeva odgovornost e, nacionalnih institucija. To može ići naravno i dalje od e, same nacionalne razine jer sve države članice su potpisnice Europske povelje ljudska prava i temeljne slobode. Dakle, postoje mehanizmi, ali to nisu mehanizmi koji su pod kontrolom vijeća. Iz tog razloga vijeće nije moglo slijediti preporuku vaše rezolucije. To nema nikakve veze sa e, nedostatkom suradnje, već i u potpunosti vezano za zakonodavni pravni okvir u skopu kojeg svi radimo. I stoga vas molim za vaše razumijevanje i zahvaljujem na pažnji. Hvala. Velika hvala. Ovo je bilo jasno. Imamo četiri različita prijedloga. Sada zatvaram eh, raspravu i glasovat će se sutra u podne. Naša sljedeća točka dnevnog reda je stajalište vijeća i komisije o politici o migracijama Europske unije sa posebnim osvrtom na tragične događaje na Lampezduzi.